jednominutne govore prema članku 163 poslovnika. I sada prelazimo na obrazloženja glasovanja prema dnevnom redu. Evo pozdravit ćemo i povjerenicu koja je ostala s nama sve do duboko u noć. Dakle, Posebno izvješće su ombudsmana u istrazi na vlastitu inicijativu. Tri osobe su tražile riječ, ali je prisutan samo kolega Polčak i dajem vam riječ. Izvolite. Kolega Polčak. Děkuju za udělení slova. Já bych chtěl... Hvala. Hvala vam. Rekao bih da sam podržao ovo izvješće jer su njegovi zaključci ispravni. No komentirao bih o jednom konkretnom glasanju koje se ticalo posebne zaštite malodobnih osoba i LGBT zajednice. To nisam podržao, ne zbog toga što mislim da ove skupine ne zaslužuju podršku ili zaštitu, već sam pokušao primijeniti stajalište da ukoliko kažete da ste LGBT, e, neće vas vratiti u zemlju gdje možete trpjeti diskriminaciju. Ne mislim da možemo dokazati da se netko samo predstavlja LGBT pripadnikom, nemamo nikakav mehanizam verifikacije za toga, tako da nisam baš siguran bio u glasanje u tom smislu. Hvala. Sada prelazimo na izvješće o državi gradske mobilnosti. E, kolega Hošek, izvolite, imate ponovno riječ. Da, ponovno ja. E, samo sam želio reći da nisam želio, mogao podrzati. Kolega Polčak, evo, slušamo vas. Mi vas slušamo. I, I will speak now. Uh, evo, govorim i nastavit ću. Ponavljam. Nisam mogao e, dati svoju podršku izvješću iz nekoliko razloga. Jedan od njih e, jeste e, podrška alternativnim sredstvima transporta. Mislim da prijedlog ide dalje od razumne evropske odrebe koja ne krši subsidijarnost. Bilo bi bolje da se ti problemi rješavaju na nacionalnoj razini. I to ne što sam ja protiv bicikla u gradovima. Mislim da je to vrlo dobro, ali e, e, e, mislim da zato ne treba europska rezolucija. Države članice moraju same rješavati te probleme. Hvala lijepa. Evo, sada vas izvještavam da sam primio brojne zahtjeve za obrazloženje glasova. E, dakle, također vam kažem da ostala obrazloženja mogu biti podnesena i u pismenom obliku. Ovdje završavamo raspravu o ovome. Zapisnik o